Dakle, da nadležnost ne bude nužno ondje gdje je nadležnost, odnosno mjesto boravka e, poslodavca. Hvala lijepa. E, glasuje se sutra u 12. A sada prelazimo na izvješće Fraga Esteves. Pa ću riječ dati gospođi Carmen... Ne, oprostite gospodinu Matu. Hvala predsjedniče da ja e, uzmem riječ umjesto gospođe Frage koja je bolesna i ne može biti tu u ovom trenutku. Odbor za ribolov je odlučio napred izvješće o strategiji za ribolovu uh, uh, Tu imaju tri političke mjere, trgovinska, razvojna i ribarska koje zahtijevaju međusobnu veću koherentnost e, ukoliko želimo efekt multiplikacije i maksimizirati pozitivni utjecaj za države Pacifika i Europsku uniju. Što se tiče trgovinske politike, tu postoji e, dogovor sa Papuazijom i Novom Gvinejom nastojimo to e, proširiti na sve države regije politika razvoja. Tu se može vidjeti, vidjeti Europsku uniju koja E, e, preuzme na sebe 2% e, izlova ribe, to je dosta znakovito, naime ribarstvo je ključni sektor i treba znati da pacifički resursi su jako veliki, tu se radi o migracijskim vrstavama, 80% tune se tu nalazi, i što se tiče zone Pacifika, to se odnosi na centralnu i zapadni Pacifik. Tu dakle ne postoji dovoljna kontrola, nadzor i puno se e, tu e, radi o e, nezakonitom, neprimjerenom i nereguliranom ribolovu i što se tiče flote Europske unije, jako je malena tu imamo dakle samo četiri, odnosno ukupno šest brodova za e, izlov tune. Imamo e, bilateralni sporazum s Iribatijem, isto s Mikronezijom i Salomonskim otočijem su, su u razmatranju. I pregovaramo sa e, otočijem Kuk na tu ta je regija e, granična sa e, tim područjem i isto tako pregovaramo sa e, Južnom Amerikom odnosno državama iz regije Južne Amerike i te države su po prvi put ušle u ovaj sporazum o suradnji. Ovdje svakako radi o E, izuzeću glede franšize za zemlje Afrike, Karibske, i Pacifičke traži se e, izuzeće. Što se tiče kratkog roka treba e, imati na umu da se radi o pozitivnoj procjeni što se tiče isto tako pregovora sa Karibatijem i Vanuatuom, a što se tiče očuvanja E, ribljeg fonda. Treba također ojačati nastojanje, e, odnosno trud za borbu protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova i tražiti od komisije da se predvidi mogućnost e, da se napravi jedna strategija između zone Azije, Pacifika, Afrike i te zone i da se vidi kako bi bilateralnim sporazumom europska flota mogla bolje surađivati Dakle, trebalo bi e, organizirati jedan način e, upravljanja i tako, isto tako boriti se protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova. Treće, taj sporazum bi trebao biti zasnovan e, na sustavu dana ribolova po brodu kako bi se zajamčila transparentnost i kao četvrto treba vidjeti da li je moguće bolje kanalizirati pomoći Feda kako bi se e, tu e, odnosno Europskog fonda za razvoj. Peto, u naknadnoj fazi treba vidjeti kako doći do multilateralnog e, sporazuma e, suradnje sa državama potpisnicama tog gospodarskog partnerstva i dopuniti europsku flotu u e, zoni tih država. Hvala vam. hvala, predajem riječ povjerenici Damanaki. Hvala vam predsjedniče, želim zahvaliti povjerenik e, izvjestitelju i isto tako gospodinu Matoaru. E, naime, pacifička regija od velikog interesa za Europsku uniju, skoro 60% E, globalne tropske tune dolazi iz tog, te regije i e, Europska unija je najveći uvoznik e, na svijetu ribe i ima jasne interese u razvoju suradnje sa tom regijom. Dopustite da podsjetim koji su glavni prioriteti europskog djelovanja u Pacifiku, najprije održivo ribarenje, i pouzdani znanstveni zajeti. Također borba protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, poveć, zatim povećanje kapaciteta za dobro upravljanje ribolovom i e, što se tiče dakle zajedničke ribarske politike komisija i dalje e, se zalaže za održivo ribarenje u partnerskim vodama. Također ćemo e, podržavati e, održiv ribolov u Pacifiku. Jako sam e, s velikim zadovoljstvom vidim da Europski parlament podržava ova ista načela i ciljeve u toj regiji. Značaj Europske unije kao tržišta objašnjava aktivno sudjelovanje Europske unije u zapadnom i centralnom eh, pacifičkom ribarstvu i iako je eh, prisustvo Europske unije dosta malo. Međutim, kao što stoji u ovom izvješću, mi nastojimo pojačati svoj prisustvo u toj regiji i s tim u vezi nadam se da će parlament podržati zaključak novog protokola sporazuma e, sa Kiribatijem o ribarstvu. Dopustite da kažem da komisija načelno može pristati e, šemu, schemu e, dana ribarenja sve dok je to primijenjeno pod konkretnim uvjetima koji su spomenuti u ovom izvješću. To mora biti krajnje transparentno i te odredbe moraju biti zadovoljene i zajamčiti potpunu kompatibilnost mjera u e, gospodarskom, gospodarskoj zoni, u zoni gospodarskog izuzeća. Komisija podržava ove e, ambicije i isto tako e, se nada da će to zadovoljiti sveobuhvatne ciljeve u vezi s ribarstvom. Ovo treba biti obavljeno e, na jedan integriran način i e, konkurentno biti sa različitim e, europskim politikama. Dopustite da zaključim e, tako što ću još jednom e, pozdraviti ovu inicijativu. Hvala vam gospođo Damanaki. Evo s ovim e, zaključujemo raspravu. Sutra ćemo glasovati o ovome u 12 sati. Po dnevnom redu sada dolazi na red izvješće gospodina Salavrakosa o ograničenjima ribolova i teritorijalnog